Good morning, dear colleagues. We Dobro jutro, dobar dan. Možemo krenuti sa sastankom. Nadam se da ste svi spremni. Nadam se da ste se lijepo proveli. I da smo spremni za početak rada. Prvi točka dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Ako nema primjedaba, nasrte dnevnog reda usvaja se bez izmjena. Ne vidim da netko ima bilo što protiv. Sljedeća, e, Nava, rok za e, amandmane na e, članak 290 i 91 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Amandmani su dostavljeni izvjestite, od strane izvjestitelja za Envi, kao što su tražili neke članovi, a rok za amandmane eh, je otvoren. Podneseni amandmani eh, biti će prema glasanja odboru a zatim eh, dostavljeni odboru Juri. A popratno pismo bit će prilagođeno e, ishodu glasanja. Rok za amandmane za Envi je 6. 9. u 11. Glasanje odboru Envi 28. A e, rok za amandmane u odboru Juri još nije najavljen. Sljedeći najav, e, najava 7. se e, briše popodnevni sastanak odbora Envija, nacrt jutarnje se nacrt e, dnevnog reda jutarnje sedmice ćete dobiti promjene u tajništvu e, NV. Josfer Flut e, će otići u mirovinu od 1. rujna nakon 40 godina rada kao EP član osoblja i u ime našeg odbora čestitamo na njegovom radu i sve što je postignuo u podopiranju našeg rada tijekom svih ovih godina i želimo mu sve najbolje. A, kako? Kakav nam je jezični režim, prevod na 20 jezika, osim za estonski, latinski, malteški i irski. Svi dokumenti mogu se naći na web stranici, a sastanak se prenosi također i uživo internetom, web streamingom. Preporuke koordinatora od 11. srpnja Preporuke koordinatora dostavljene su elektroničkim putem. Ako nema primjedaba, mogu se, možemo ih usvojiti. Sljedeća točka dnevnog reda je prigovor u skladu s člankom 105 poslovnika proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu. E, su izvjestiteljica Džurni Gerling i Ani Šrajer-Pirik. E, gospođa Gerling, izvolite. Zahvaljujem. Evo, samo sam htjela reći sam pratila ovo pitanje e, u proteklom e, sazivu pod izvjestiteljstvom gospođe Ris. E, to je tada predmet nekih rasprava. I neka od pitanja su različite u različitim zemljama članicama e, i slijede različite tradicije i različiti način postupanja prema tome. Znači, postoji jedan cijela lepeza e, na pristupu ovoj prehrani i niske kalorične vrednosti. A jedna od stvari bila je prilično komplicirana za pronaći rješenja u temeljnom dokumentu i prepuštena je e, postupku komitologije, a sada smo u situaciji kada je to ponovno na dnevnom redu i za većinu e, zastupnika vjerojatno je to prilično komplicirano, vjerojatno posebice ako nisu e, bili uključeni u sve ove rasprave od samog početka, od prije već četiri godine vjerojatno. Pa ako sada E, izvještam, nečemu što, o čemu nisu poznati. Evo, pokušat ću to pojasniti iz neke stvari kojima smo raspravili u trialogu s komisijom, a koje smo znali da bi mogli biti problem. Dakle, evo prvo, želim reći, uvijek sam podupirala korištenje e, cjelodnevne proizvode zamjenu za cjelodnevnu prehranu, za gubitak težine, ali su učinkoviti i tako dalje a mnoge zemlje članice imaju problema sa e, prekomernom težinom e, stanovnika i to e, je nešto što funkcionira, ali niko ne kaže da bi to trebao biti preferirani način i da bi se svi trebali koristiti tim načinom gubitka težine, ali postoji puno primjera ljudi koji su morali koristiti to vrlo i to vrlo učinkovito izgubili na težini i poboljšali si zdravstveno i stanje. I u ovo doba, u doba kada prekomjerna težina i dijabetes utječu na zdravstvene sustave i kvalitetu života, trebamo koristiti različite alate da preokrenemo taj trend. 53% odrasle populacije u EU je pretjerana, e, e, ima pretjeranu tjelesnu težinu ili je e, gozno i otprilike oduzima 7% nacionalnih zdravstvenih proračuna u EU, što je veliki udio u zdravstvenim troškovima i kad bismo se mogli time e, konkretnije pozabaviti, učinkovitije pozabaviti, to bi ostavilo novce i za druge stvari. E, prije 20 godina kodeks je e, se bavio upravo standardima tih proizvoda za zamjenu za prehranu i nisu uočeni neki loši efekti nuspojave za korištenje ovih proizvoda. Govorilo se duša nešto o poremećajima prehrane, ali ne postoje uzročno-posljedična veza, izravna i dokazna uzročno-posljedična veza, barem koliko ja znam, ali komisija je misla, smatrala da je vrijeme za reviziju ovog zakonodavstva i reviziju dokaza i zaključeno je da e, treba revidirati kriterije EFSE Naime, EFSA je odlučila da se trebamo udaljiti od globalnog standarda kodeksa. E, ja ne osporavam tu preporuku, ali ponavljam razliku između procjene rizike i upravljanja rizikom. Upravljanje rizikom treba uzeti implikacije stvarnih dokaza i kako bi novi predlozi bolje ispunili ciljeve e, predloga. EFSA nije upitana kako bi proizvodi izgledali ili kako bi imali e, okus ili koliko je to izvedivo sa proizvodne eh, s gledišta proizvođača i je li to izvedivo, to je prepušteno komisiji. To se nije proučavala. Svi koji, znaju, koji su radili s EFSA znaju da oni ozbiljno rade svoj posao, rigorozno prate eh, svoj posao, ali također uzimaju parametre eh, onoga što se od njih traži vrlo ozbiljno. Znači oni rade samo ono što se konkretno od njih traži. U ovom slučaju ponavljam, od njih se nije tražilo mm, da kažu kako bi e, nešto imalo, kakvi bi ti proizvodi imali tek, niti okus, niti koliko bi, kako bi imali teksturu, ni koliko bi to bilo e, moguće proizvesti, nego samo nutricionistički gledano sadržaj. I oni su dali preporuke o, pred, e, o promjeni nutricionističkog sadržaja a e, oni koji proizvode kaže da takvi proizvodi jednostavno ne bi bili jestivi, da ne bi bili ovo ukusni, da se ne bi mogli uopće jesti i koristiti i da su neke od tih sastojaka se ne bi mogli e, koristiti za proizvodnju i da se to ne bi moglo niti proizvesti. Što znači da bi ti proizvodi e, zapravo ispali iz tržišta zbog promjene koja se predlaže. Evo, zato sam ja e, protiv ovog predloga jer ne uzima u obzir ramifikacije stvarnog svijeta i okolnosti u stvarnom svijetu. Znači, ne oprotivim se ja ni na koji način E, pogledu, znanstvenom pogledu na sadržaj i sastojke, međutim koliko je to e, problem je e, kako će ti proizvode izgledati u stvarnom svijetu, hoće li mirisati, imati okus i biti trajni, mogli se uopće proizvesti po odgovarajućoj cijeni a pritom izmjene u nutricionističke gledano ne bi bile toliko značajne. Znači, s time e, se postavlja pitanje želimo li da, pre, da e, gozne e, osobe, osobe prekomjerne težine koriste te proizvode ili ne. Umjesto toga bi možda takve osobe krešle, prešle na dijetarne režime koje bi se sami propisali kako je rijetko ispunjavaju visoke kriterije. Znadete e, da ono krenete sa e, jednim e, onako jednim grepom danas, pa deset grepova do petka, pa ne znam što. Ne znam, uglavnom ova alternativa niskokalorične prehrane je uvijek bila vrlo korisna ispunjava svoju svrhu i e, e, ja mislim da bi bilo bolje imati regulirani set proizvoda na tržištu koji će biti privlačni potrošačima i ispunjavati svoju svrhu. Podopiramo e, odluke temeljem dokaza, ali u ovom slučaju trebamo uzeti u obzir empiričke dokaze iz stvarnog svijeta po, postojeće ovakvi proizvodi nisu se pokazali opasnim ili neuspješnim da pače upravo suprotno pa ne vidim što zapravo komisija želi postići s ovim prijedlogom. Hvala. Thank you very much for the and now I open the floor for... Hvala, evo otvaram e, raspravu. Gospođa Krastet, izvolite. Je voudrais apporter mon soutien e, à ce que Evo ja želim izraziti svoju potporu onome što je upravo rekla gospođa Gerling. Kolege, i uključujem se, priključujem se ovim zabrinutostima koji su izrazili izvjestitelji e, zbog ovih definicija kriterija i sadržaja ovih zamjenskih proizvoda. E, mislim da e, ne bi bilo dobro ići na bilo kakvu promjenu koja bi došla do manje dostupnosti ovih proizvoda, a što bi utjecalo na dio populacije koja pati od goznosti ili prekomjerne težine. Naime, ovi djetarni režimi mogu doista imati negativne učinke na zdravlje ako se ne rade u suradnji sa, provode u suradnji sa zdravstvenim radnicima. Znači to je nešto što treba regulirati. Znači nova, novi sastav e, ovih zamjena zamjenskih proizvoda kao što se predlaže u nacrtu delegiranog akta mogli bi imati negativni učinak na okus i miris tih proizvoda. Donc je ne vois pas Što bi moglo dovesti do povećanog troška, što doista ne vidim. Euh, de što bi moglo a što bi negativno moglo utjecati na interes e, osoba koje su prekomjerne težine na korištenje tih proizvoda. A, kao što je rečeno evo, u e, preporukama EFC, oni kažu da je to e, nas na to došli putem ekstrapolacije. Tu postoje određene zabrinutosti, dakle slažem se i zato predlažemo i zato podupiramo ono što je rekla gospođa Gerling. Hvala, e, gospođa Moze. Øh, er Zahvaljujem. Evo za početak e, želim reći da mi je drago što su e, klub EPP i EKR prepoznali da imamo E, golemi problem u Europi što se tiče prekomjerne težine i gojaznosti i bilo bi važno da dogovorimo e, međusobno da je potrebno na razini Europske unije razmotriti e, što se može učiniti protiv ove epidemije. I postoje niz mjera koje možemo poduzeti ako se složimo da je potrebno nešto poduzeti. Eh, Dakle, želim eh, podsjetiti eh, još jednom eh, da SED podupire promjene koje je predložila komisija. Dakle, mi ovaj predlog rezolucije ne bismo mogli podupriti i to zbog sljedećeg. Postoji jedna stvar koju naime niste spomenuli, a to je vrlo važno kada govorimo o tim konkretnim proizvodima, a to je da ne možete na njih staviti uopće odgovarajuće e, preporuke kao zdrave proizvode, niti ih prodavati kao zdrave proizvode. Ako želite zamijeniti dio prehrane proizvod zamjenskim proizvodima, to je zato što ste ili prekomjerne težine, a takvi koraci se trebaju provoditi u suradnji sa zdravstvenim radnicima i stručnicima koji vas mogu voditi u tom procesu i, niz izmjena koje predlaže komisija mogu izmijeniti te kokuse i njihovi izgled i tako dalje, ali po mojem iskustvu industrija obično takve izmjene može uspješno prilagoditi i sebe uspješno prilagoditi. Dakle, socijalisti su e, uvjereni da je to e, dobar korak, e, da nam je komisija predlažila ovo i da se želi izbjeći određene vrste označavanju ovih zamjenskih proizvoda i zbog toga ćemo glasati protiv rezolucije. Gospodin Pedicini. Mr. Pedicini, the floor is yours. Chiedo scusa, Presidente. Ispričavam se. I kod nas e, u Italiji jedna osoba na deset njih je pretila i raspravlja se o ovom e, problemu. To je važno i zato što se ovi zamjenski proizvodi ne koriste samo od strane pretilih osoba, već ih koriste i zdrave osobe koje bilježe višak kilograma. Mi smo tu odlučni u sudjelovanju u ovom glasanju i u sudjelovanju u ovoj raspravi, zato što to je prijedlog komisije nešto o čemu bi se još moglo raspravljati vezano uz definicije, uz ciljeve, uz teoretske metode koje su se skoristile za donošenje zaključaka. Međutim, to je nešto što ima e, utjecaj na određene vrste proizvodnje, govori to misleći na proizvodnju onih e, tvari koje se koriste kako bi se određeni dio stanovnika dakle vratio u odgovarajuće zdravstveno stanje. Zbog nas e, je zbog toga pretjerivanje kako bi da bi mogućnost sprečavanja ovih tvrtki da nastave dakle sa proizvodnjom ovih proizvoda. Stoga se slažemo s onim što rezolucija veli o sastavu ovih zamjenskih proizvoda, ali nova ograničenja bi mogla dovesti do e, smanjenja dakle, prodaje ovih proizvoda na tržištu. Mislimo pritom na količinu proteina i masnih kiselina u ovim proizvoda. Međutim, slažemo se s komisijom o zabrani dakle korištenja zdravstvenih e, uputa vezanih uz korištenje ovih e, proizvoda. Sve to kako bi e, građani mogli donijeti informiranu odluku o korištenju ovih proizvoda. Zato je za nas ova rasprava izuzetno važna kako bismo odlučili hoćemo li ne podržati ovu rezoluciju. Madame Ries. Ries. Zahvaljujem. Ja sam izvjestiteljica u Sijeni za liberale. Po ovom pitanju gospođa Gerling podsjetila na to da sam prije par godina bila izvjestiteljica za opće zakonodavstvo za ove vrste proizvoda. A tako da ovi zamski proizvodi jesu sada time obuhvaćeni i E, slažem se s načelno da se trebamo boriti protiv e, ove epidemije pretilosti, ali s druge strane pitam se je li pristup e, koji su, za koji su se odlučili izvjestitelji ispravan. što dakle ovim delegiranim aktom čini komisija ove i toga još već neko vrijeme očekujemo. Nakon podelje rasprave sa industrijom, što oni čine? Oni zapravo propisuju sastav, kao što je rekla gospođa Görling, e, također e, daju preporuke za proizvodnju ovih proizvoda koje obuhvaćaju niz e, prednosti. To su za proizvode i od 800 do 1200 kalorija na dan i one manje, one vrlo nisko kalorične dijete za manje od 800 e, kalorija dnevno. Postoji također zabrana e, za nerealistične zdravstvene tvrnje, što je u skladu sa e, željom komisije da bude stroža po pitanju stavljanja na tržište hrane. Znači ovi vrlo niskoenergijski zamjenski proizvodi mogu se koristiti bez mišljenja rječnika za maksimalno 8, za trajanje od maksimalno 8 tjedana. Ključna stvar je da se ove proizvode ne smiju prodavati ili e, staviti na tržište na bilo koji e, način sa pretjeranim tvrdnjama ili e, tako prezentirati manje informiranoj javnosti. Slušajući sada pažljivo ove argumente što se tiče okusa, E, to je potencijalno problematično. da Svi stručnjaci e, se ne slažu nužno u potpunosti s time. Ne slažu se svi da će to imati loš okus. Industrija će na kraju krajeva ipak uspjeti na ovaj ili onaj način poboljšati okus gospoda. <laughs> Malo mire. A drugo, e, evo, oprosti, pokušavam se probiti kroz e, gospodu koja prolaze ispred mene e, nadalje. Traži se promjena proteina i određeni troškovi povezani s time, ali to je nešto što sama industrija može riješiti. A malo povećanje cijene od oko 50 centi mislim da neće biti toliko ključno Također postoje i stajališta iz niz sektora o tom. E, zapravo komisija je dobro odredila svoj posao, iskreno govoreći, do e, e, trebali su doći do ovih propisa o sastavu do 2015. Srednje 2015. oni malo kasne, ali upravo zbog toga što postoje određene kontroverze nisu u potpunosti bili spremni prihvatiti preporuke e, e, agencije i zato evo je prošlo još iduće dvije godine. U trijalogu smo planirali petogodišnji e, razdoblje, tranzicijsko razdoblje za prilagodbu, što bi značilo 2022. Ali nama sektor govori da to nije dovoljno, a mi mislimo da oni samo namjerno odugovlače. Mislim, imamo mišljenje se koje podupiru i mišljenja komisije i stručnici 27 zemlja članica i treba zapravo naglasiti e, da se čini da je problem uglavnom u Ujedinjenoj kraljevini, što je zapravo čudno dok se događa zapravo na, više manje na samo jedno mjesto I ja ću svakako savjetovati e, klub e, kao izvjestiteljica da ne slijede ovu preporuku, nego da slijede preporuku komisije. Mislim, ovo smo krenuli već 2013. sa zakonodavstvom, poduprli smo to dodatnim e, radom i sad imamo delegirani akte i e, mislim da je to sad jasno. Also zuerst einmal ist es natürlich zu begrüßen, dass die Kommission sich mit Mislim da moramo e, nastaviti, dakle, E, s, ovime i e, Pitanje sada naravno je obećavali predlog komisije, ali svakako on je malo proturječan. E, što su zapravo stvari koje nas debljaju svaki dan, osim šećera i ugljikohidrata, to su proizvodi životinskog podrijekla, masti, mlijeko, kobasice, mesa i tako dalje. Znači, s jedne strane, se e, zbog javnog zdravlja i uštede troškova i tako dalje komisija trudi e, smanjiti goznost, a s druge strane e, se provode određene mjere komisije, a da se ti proizvodi koji nas debljaju no nose na tržište. Zapravo trebamo se biti svjesni da je u mnogim slučajevima voće, povrće i slični proizvodi puno e, skuplji od mlijeka, mesa i kobasica i mnogo e, ljudi prisiljeno je prehranjivati se jeftinim mesom i jeftinim sirom. Zato taj pristup ne valja. Komisija treba ići i dalje. E, ako ti proizvodi vode do debljine, oni bi trebali biti skuplji E, i malo smanjiti subvencije za te proizvode i sad mi se problem od sebe riješio. I onda bi zapravo komisija trebala pogledati kako izgleda taj trend. Vegetarizam i veganizam su u porastu u Njemačkoj i drugdje. U Njemačkoj skoro 10%, slično i u drugim državama. I time se može konzekventno možda i riješiti ovaj problem. Međutim, e, naš e, povjerenik za poljoprivrednu Hogan se odlučio za upravo suprotni smjer. I upravo je to e, ovo proturječe o kojemu sam govorio. Treba nam jedan puno širi pristup kako bismo način prehrane do sljedeće generacije, dolazećih generacija promijenili iz temelja i da se udaljimo od životskih proizvoda i usredotočimo više na ekološki uzgojene biljne proizvode. Hvala. Hvala vam i posljednja u ovoj raspravi zastupnica Dali. Hvala vam. No što je jasno jeste da su potrebne odgovarajuće zakonodavne odredbe vezane uz ove proizvode. To je ono čemu sada ovdje riječ kada govorimo o proizvodima za zamjenu cjelodnevne prehrane. Ljudi trebaju znati točno kakvi su to proizvodi koje koriste i koji su njihovi utjecaji. Govorimo naime o prekomjernoj težini, o pretilosti, ali u velikoj većini zemalja se ovi proizvodi koriste i od strane drugih građana, dakle koji nemaju ove probleme. I ovi proizvodi su lako dostupni svima, oni na sebi sadržavaju određene zdravstvene tvrdnje koje nisu realistične, koje ostavljaju e, dakle, ne, ne krivi dojam dakle, o svojoj učinkovitosti. Ljudi ne znaju što kupuju, govorimo ovdje o minimalnoj vrijednosti vezano uz nutrijente ili zasićene masne kiseline. Vidjeli smo to ovdje u dokumentu komisije, bilo bi dobro e, vidjeti što obuhvaća čitav niz ovdje iznesenih izjava, odnosno koji će biti ishod ovog prijedloga komisije, hoće li to značiti lošiju kvalitetu, više cijene, hoće li to krenuti potrošače ka riskantnim alternativama također hoće li ono što komisija predlaže doista imati značajne posljedice po sigurnost potrošača i hoće li naštetiti borbi, dakle pojedinaca, borbi protiv viška kilograma. Dakle, evo, htjela bih čuti mišljenje komisije vezano uz ove tvrdnje. Hvala, uskoro ćemo evo, čuti više o tome. Sada ću dati upravo riječ komisiji. Izvolite, imate riječ. Yeah, Hvala vam i dobro jutro svima i hvala vam što ste nas eh, pozvali na razmjenu mišljenja o ovom delegiranom aktu. Prije nego što pređem na pojedinosti vezano uz prigovore koje smo eh, čuli, htjela bih vam e, reći nešto više o pozadini ove delegirane uredbe, zašto uopće danas o njoj raspravljate. Kao što je rekla zastupnica Girling, ovdje je riječ o nastavku na uredbu, dakle, iz 2013. o hrani za posebne skupine tu su parlamenti vijeća izrazili e, zabrinutost e, vezanu za sve veću stopu ljudi koji imaju problema sa viškom kilograma. I zato je komisija tada dobila mandat učiniti dvije stvari. Prvo, osježiti postojeća pravila koja se tiču dakle, proizvoda za zamjenu cjelodnevne prehrane, to je riječ o energetskoj vrijednosti od 800 do 1200 kalorija na dan i drugo trebali su izraditi propise za proizvode dakle, koji imaju jako nizak, e, koji sadržavaju nisku količinu kalorija, dakle ispod 800 na dan. Kako bismo tome uspjeli, za komisiju je bilo važno da se ispune ciljevi, da se zajamče dakle, sigurnost svih proizvoda kojima se e, želi zamijeniti dakle, kompletna dnevna prehrana. To se moralo učiniti na e, odgovoran način i to na osnovu najnovijih znanstvenih saznanja. Zato u nedostatku znanstvenih podataka smo se obratili EFSI, održali smo složene konzultacije sa državama članicama, sa svim zainteresiranim stranama, dakle uključujući predstavnike industrije. Također tražili smo e, savjet e, od Joint Research Centra, dakle vezano uz tehničke aspekte proizvodnje ovih e, proizvoda. I s obzirom na sve navedeno, vjerujem da je ova delegirana uredba najbolji odgovor na vaš tadašnji zahtjev, a to je da se osvježe dakle, propisi vezani uz proizvode za zamjenu cjelodnevne prehrane. Kada govorimo o ova tri glavna dijela prijedloga rezolucije, dakle kompatibilnost, sa kodeksom iz 1995. potom sastav te učinci. Prije svega se ovdje misli na proizvodnju i troškove. Te na koncu zabrana dakle, zdravstvenih tvrdnji. Što se tiče kodeksa, odnosno standarda iz 1995. po našem mišljenju ne odražava najnovije znanstvene tvrdnje koje su nam dostupne. Osim toga, on se isključivo primjenjuje na proizvode sa niskim brojem kalorija u prahu. I to za nas nije dakle sam mogući spektar koji obuhvaćaju proizvodi za zamjenu cjelodnevne prehrane čak ne ulazi u dakle, definiciju dijete sa niskim brojem kalorija, dakle odnosi se na ograničen broj proizvoda. Međutim, za komisiju je najvažnije dakle, da ti podaci iz 95. ne donose najnovija znanstvena saznanja ko mi bismo se radije ovdje dakle, oslonili na najnovije znanstvene podatke koje smo dobili iz EFSA. Što se tiče sastava proizvoda, kako bismo se osigurali u zdravstvenu sigurnost proizvoda. Mi smo se također ovdje oslonili na znanstvene savjete iz EFSE, dakle, koji govori o sastavu proizvoda za zamjenu cjelodnevne prehrane, dakle, oni moraju biti sigurni za konzumaciju. Savjet EFSA se koncentrira dakle, na cilj e, sigurnosti konzumacije. Mm, dakle, tehnološki aspekti ovdje nisu bili prioritet e, iskazanog mišljenja EFSA, ali su polazišna točka. Mi moramo dobiti dakle, on, podatke o onome što je sigurno za konzumaciju ljudi. Komisija i u skladu sa svojom ulogom ovdje prešla na analizu ovih znanstvenih savjeta, također smo prešli na tehničku mogućnost izrade. Održali smo dakle i konzultacije sa dionicima, te konzultacije su trajale gotovo dvije godine, dakle nakon dobivanja mišljenja EFSA. prijedlogu rezolucije iskazana zabrinutost vezana uz e, ograničenja mišljenja EFSA, naročito kada je riječ o tehnikama ekstrapolacije. U nedostatku odgovarajućih kliničkih studija, mm, EFSA je doista bazirala svoje mišljenje o minimalnoj količini nutrijenata e, na e, preporučenom dnevnom unosu kalorija za odrasle, koje je prethodno uređeno dakle od strane drugih e, znanstvenih tijela. Što se tiče dakle metodologije i unosa proteina, EFSA ovo smatra najboljim e, dakle pokazateljem kaloričnih vrijednosti kada govorimo o e, pretilim osobama, osobama sa viškom kilograma. Dakle, sve ovo je napravljeno u najboljem interesu i utemeljeno dakle, na najnovijim znanstvenim saznanjima. Slično kada je riječ o esencijalnim masnim kiselinama, to su danas ovdje spomenute. Dakle, dodatak ovih kiselina po EFSI možda nije potreban, ali ne postoji, dakle ne postoje točni podaci o tome na koji način ono mm, općenito utječe na konzumaciju kalorija, dakle kod osoba sa viškom kilograma. I na koncu za nas je dakle mišljenje EFSE vezano uz sastav proizvoda za cjelodnevnu prehranu ono što je dakle najnovije znanstveno saznanje na kojem smo temeljili iznošenje svojeg prijedloga. Uzeli smo u obzir i tehnološke aspekte, konzultirali smo se sa JRC-em, dakle vezano uz ovu temu, sastali smo se sa dionicima i dobili smo također odgovor dionika na preporuke EFSA. Vidjeli smo je li to tehnološki moguće izvesti, da kako u određenim vremenskim rokovima, od određene e, ograničene troškove, dakle da je moguće e, proizvesti proizvode u skladu sa kriterijima koje je predložila EFSA. U rujnu 2015. je komisija održala sastanak sa predstavnicima industrije vezano uz tehnološke aspekte i izvedivost, dakle proizvodnje ovih e, proizvoda za, za zamjenu cjelodnevne prehrane. Ovdje se govori o mikroenkapsulaciji pojedinih elemenata kada govorimo o tehnologijama te korištenjem drugih izvora e, proteina. Dakle, to je nešto što je bilo obuhvaćeno našim primjedbama, da kako tu se odnosi na okus i na miris proizvoda. Još jedan važan čimbenik su troškovi. Naša ocjena je da dodatni troškovi nisu povezani sa e, troškom proteina, već sa troškom e, proizvodnje, marketinga i distribucije proizvoda. Rast troškova se je vrlo skroman. Žao mi gospođo, molim vas da zaključite, kaže predsjedatelj, kako bismo se mogli držati dodijeljenog vremena. Na koncu, znanstvene tvrdnje, to ste danas e, spomenuli. proizvodi imaju ograničeni unos e, energije i mogu se koristiti uz savjet zdravstvenog radnika najviše u trajanju od 8 tjedana. EFSA, ali i mišljenje je komisije da se ovi proizvodi ne bi trebali aktivno reklamirati e, uz korištenje tvrdnji koji će privući dakle, opću populaciju. Na koncu mislim da smo uzeli u obzir i zabrinutost koju je iskazala industrija. Tu je dakle i rasprava koja je trajala dvije godine. Imali smo također i dug e, tranzicijski period i na taj način smo odgovorili na svu moguću dakle, zabrinutost koja dolazi iz e, sektora proizvodnje ovih proizvoda. I za nas je to bio najuravnoteženiji dakle, pristup kada govorimo o proizvodnji ovih proizvoda. E, hvala vam lijepa, nadam se da možete podržati naš prijedlog. Hvala vam. Evo da ću kratko riječ su izvjestiteljici da odgovore odgovorila bih na nekoliko stvari. Mi ovdje ne reguliramo ispočetka, mi već imamo dakle ovdje propise na koje se oslanjamo, ne kažem da se ove ovaj prozor ne bi trebalo regulirati, oni su već regulirani, ovdje se sada unose dakle neke promjene i nemam primjedbe na te promjene. Što se mene tiče, nemam nikak, nikakve primjedbe vezane uz etiketiranje, dakle vezano uz zdravstvene tvrdnje i tako dalje. Kristel je rekla da je za socijaliste to veliki problem. Ja se doista tome ne protivim, Kristel. Koliko pročitaš pažljivo moj prigovor, ja govorim o okusu, dakle o sastavu proizvoda. Dakle, ne bih htjela da je sada to problem. Zato što ljudima... Ne bih htjela da sada to bude problem za ljude koji koriste već ove proizvode. I ja kada sam radila ovaj prigovor, nisam to radila zato što želim podržati industriju, pa zato što želim pomoći ljudima koji koriste ove proizvode. Ja sam e, nadugo razgovarala sa brojnim ljudima koji, oni, koji koriste ove proizvode i znam koliko je, su oni za njih važni i kako su za njih napravili veliku razliku. Doista poštujem ono što komisija rekla ovome, što je EFSA rekla, ali mislim da su u ovom slučaju napravili grešku kada je riječ o kada je riječ o okusu ovih proizvoda. Dakle, ovo nije političko pitanje, nema ovdje mišljenja bilo da je to ljevica ili desnica i tako dalje. Međutim, taj dio prigovora o okusu je najvažniji. Sve drugo za mene nije ništa problematično. I ukoliko dođe do odgode, kašnjenja, ove proizvodi neće odjednom biti u nekoj zakonskoj praznini, pa već postoje standardi o njihovoj proizvodnji. Hvala. Nastavljamo sa glasanjem. Prvo je dakle usmeno pitanje komisiji o akcijskom planu za prirodu, ljude i, i gospodarstvo. Otvaram glasanje. Zatvaram. Oprostite, želi kratka odgoda dok dopijemo dokumente, kaže zastupnica. Please vote everyone, voting cards are all right. Molim vas da provjerimo je li sve spremno, rade li uređaj. I the vote. Red za zatvaram glasanje. Usvaja se. Sljedeća točka o glasanju. Usmeno pitanje komisije o preispitivanju provedbe propisa u području okoliša. Prvo glasovanje se odnosi na usmeno pitanje komisiji o preispitivanju, dakle jedinstveno elektroničko glasanje, otvoran glasanje. Close Zatvaram. Usvaja se. Sljedeće. Opet pitanje za osmeni odgovor vijeću o preispitivanju provedbe propisa o području okoliša. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Sljedeće. Prigovor u skladu s člankom 105. poslovnika, proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu, elektroničko glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Zatim, Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. Svi dijelovi. Amanman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi Amanman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amanman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amanman četvrti. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, odbija se. Šesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi za, protiv, suzdržani, odbija se. Deseti za, protiv, suzdržani, odbija se. Deveti za, protiv, suzdržani, odbija se. Jedanesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Dvanesti za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. za, 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. se ne razmatra. 19. za, protiv, suzdržani, odbija se. 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. I glasovanje o mišljenju u cijelosti elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Close Zatvoram. Usvaja se. Čestitke izvjestiteljici koja nije ovdje. Sljedeće glasovanje. Proračunski postupak za 2018. godinu. Amandmani na proračun. Pročitat ću samo brojke. 5457 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5444 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5448 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5449 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5410 za, protiv, provjerit ćemo. Otvoram glasanje. 5410. 5410, zatvoram glasovanje. usvaja se. 5411, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5454, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5412, zajedno sa 5455, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5413, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5456 i 5457 zajedno za protiv suzdržani usvoja se. 5458 i 5459 skupno tko je za protiv suzdržani usvoja se. 5460 i 61 tko je za protiv suzdržani usvoja usvaja se. 62 i 63 skupno. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5436 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5464 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5465 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5419 i 5484 identični. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5420. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5421. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5453. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5422 za, protiv suzdržani odbija se. 5446 za, protiv suzdržani odbija se. 5414 za, protiv suzdržani usvaja se. 5415 za, protiv suzdržani usvaja se. 5416 za, protiv suzdržani usvaja se. 5426 za, protiv, suzdržani, odbija se. U redu, provjerit ćemo. 5426, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje, odbija se. 5427 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5429 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5430 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5431 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5432 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5433 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5434 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5435 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5428 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5418 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5445 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5488 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5424 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5423 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5437 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5439 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5469 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 5470 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 5471 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 5407 za, protiv suzdržani. Odbija se. 5472 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 5474 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 5473 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5417 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5438 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5440 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5441 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5442 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5443 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5406 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5475 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5400 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5476 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5477 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5405 za i 5478 zajedno, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5479 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5404 za protiv suzdržani odbija se. 5483 za protiv suzdržani usvaja se. 5403 za protiv suzdržani odbija se. 5402 za protiv suzdržani odbija se. 5401 za protiv suzdržani odbija se. 5450 za protiv, suzdržani, usvaja se. 5451 za, protiv. Nisam vidio, dakle ponovit ćemo. Za, 5451, protiv, suzdržani, usvaja se. 5452 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5466 i 5467 i 5468 skupno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 5480 i 81 i 82 skupno. Dakle, tri amandmana zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 5485, 86 i 87, opet skupno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5425 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5409 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5408 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I to je kraj glasovanja i sada Predajem predsjedavanje gospođi Gostet. Hvala vam na suradnji. S'il vous plaît, chers je Dame i gospodo. Možemo nastaviti sa sastankom, evo već kasnimo, već kasnimo. Pa hvala svima koji su ostali i nakon glasanja. A sljedeća točka našeg dnevnog reda je deseta točka dnevnog reda zaštita radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim ili mutagenim tvarima na radu. u rapporteur, il s'agit de madame Melin euh, de l'ONF. Pa bez euh, daljeg okljevanja euh, dajem riječ izvjestiteljici gospođe Melin iz ONF-a. Bien que mon rapport sur la protection... Dakle, nama i gospodo moje izvješće o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim ili mutagenim tvarima na radu odbijen je od strane većine predstavnika klubova u ovom odboru. E, ja zapravo e, odbacujem e, cijeli pristup ovog načelnog e, svojeg inicijalnog pristupa i zato prezentiram sljedeći, e, sljedeće mišljenje. E, trebamo naći pravo ravnotežu između sprečavanja rizika po radnike, a istovremeno se pozabaviti svim opasnostima s kojima se industrija suočava. Ali oprostite, u ovom trenutku moram prestati dok se situacija u prostoriji ne smiri. Molim vas, e, svi smirimo se i poslušamo izvjestiteljicu. Izvolite. Dakle, moramo zadržati ovu e, ravnotežu između sprečavanja rizika po radnike i poteškoća s kojima se suočava industrija e, E, a mislim da, naravno ja smatram da je to povezano i sa javnim zdravljem, ali i međunarodnim pitanjima. Dakle, pozdravljam amandmane na ovaj tekst. E, čitat ću ih otvorena uma i dopustite evo da kažem da osim aneksa zapravo nisam e, puno mijenjala inicijalni tekst komisije. Tako da mislim da članovi odbora za okoliš i javna zdravlje neće e, oduzeti mišljenje vodećem odboru jer bi to e, uništilo i legitimnost e, konačnog izvješća. Tako da mislim da doista moramo zaštititi radnike, ali i poslodavce također trebamo zaštititi i imati na na umu da propise možemo prihvatiti samo ako su e, propisno ispregovarani. Nažalost, evo nisu nam svi izvjestitelji osjeni ovdje, ali gospodin Girke iz ECR je ovdje. Zahvaljujem. Zaštita radnika mora biti najviši prioritet. Ne može se dopustiti da zdravlje ljudi bude žrtvovano ekonomiji. E, zdravi radnici su produktivni, e, naš zdravstveni sustav je jeftiniji, stoga je predlog komisije dobit e, za sve ista zaštita svih e, radnika u Europi, isti propisi za europska poduzeća jesu dobra politika i naša europska snaga. Uz ovo mišljenje mogu reći da zahvaljujem izvjestiteljici na njeznom radu, ali mora biti apsolutno jasno da nove granične vrijednosti moraju biti primjenjivi, dostizljivi i mjerljivi. Ali moj klub potpunosti podupire vrijednosti koje je utvrdila komisija. Oni su e, utvrđeni u znanstvenom e, postupku i stoga se i mi ne slažemo sa graničnim e, vrijednostima, odnosno njihovim izmjenama u mišljenju. Stoga ću podnijeti amandmane koji će to i pokazati. Hvala. Merci beaucoup. Euh, nous avons Gospodin Stefanek e, je ovdje, on je također izvestio u sjeni. Uvaženi kolege, naravno po e, zdravljamo ovaj prijedlog e, prerade uredbe o karcinogenima i mutagenima. 2002. prvo je bilo najavljeno da će od strane komisije da će to biti prerađeno, ali to onda odgođeno, nažalost, pod e, izlikom bolje e, regulative. Ono što je bitno je da komisija zaštiti radnika od ovih opasnih tvari i da ne opterećuje privredu dodatnim troškovima. E, vrste raka uzrokovane radnim okolišem su na prvom mjestu u Europi i to je sramota za Europu i ne održava odgovarajuću brigu po poslodavaca prema, nam, prema radnicima. Dakle, e, mislimo da i e, sve to sada možemo staviti u prošlosti, ali sada pozdravljam strože smjernice komisije za opasne tvari na radnom mjestu, ali doista mi je žao da takozvane reprotoksične tvari nisu obuhvaćene predlogom, iako postoji dovoljno dokaza da mogu se negativno utjecati na plodnost. Stoga predlažem da naš odbor e, traži od komisije da izvorni prijedlog svoj preradi i uključi reprotoksične tvari na radnom mjestu i ograniči ih od 2019. Ne radi se samo o zdravlju radnika, nego i o zdravlju, o zaštiti zdravlja još nerođene djece. Hvala. Hvala. gospodin Pedićini. Hvala. Prema podacima koje smo dobili iz komunikacije a njih ne dovodimo u pitanje. 53% stradalih od profesionalnih bolesti može se dovesti u vezu sa tumorima. Imamo također pojave tumora zbog izlaganja kancerogenim, odnosno mutagenim tvarima. Dakle, zbog izlaganju kancerogenim tvarima svake Svake godine umire dakle određen broj radnika. Zbog toga se slažemo sa prijedlogom komisije koja na osnovu studije utjecaja koja želi dakle izmijeniti ove granične vrijednosti. Nisam očekivao od odbora Envi ovako slab prijedlog kao odgovor na prijedlog komisije. Ujedno želim podsjetiti izvjestiteljicu da kancerogene izloženost kancerogenim tvarima i u najmanjoj e, mjeri može značiti pojavu e, dakle, tumora. I ovi limiti koje predlaže komisija koje je izvjestiteljica ocijenila kao jako stroge, koji mogu dovesti do dovesti ograničenja za industriju, onda joj predlažem da predloži mjere koje će u svakom slučaju zajamčiti minimalnu izloženost radnika ovim tvarima tvrtka je tako, odnosno poslodavci ti koji bi trebali razvijati alternative i radnici ne bi trebali ni na koji način biti izloženi nečemu što može izazvati bolesti. Hvala lijepo. Ima li još nekoga tko želi sudjelovati u raspravi o ovom izvješću? Tada bih zamolila predstavnicu Europske komisije da nam da svoje mišljenje. Hvala. Hvala e, predsjednice, dobar dan svima. Prvo zahvaljujem e, odboru Envija, posebice i izvjestiteljici na brzoj reakciji. Doista cijenimo to jer to će nam pomoći da brže djelujemo dalje e, i naravno i nama je na srcu doista e, zaštita radnika. Ovaj predlog e, zajedno sa onim koji smo prezentirali u svibnju prošle godine trebaju pomoći spasiti živote e, više od 100.000 radnika u sljedećih 50 godina. To je doista vrlo važno. A što se tiče nacrta mišljenja i predloga za više profesionalne granične vrijednosti, želim naglasiti da se prijedlog komisije temelji na znanstvenim dokazima e, našeg znanstvenog odbora o profesionalnim e, graničnim vrijednostima za izloženost i pripremljeno je ocjeni učinka koja gleda i e, socioekonomsku izvedivost po, uključujući one u odnosu na male, srednje i mikro tvrtke kao i temeljem široke rasprave sa socijalnim partnerima putem našeg savjetodavnog odbora za e, zdravlje i sigurnost na radu. Zato vjerujemo doista da su te vrijednosti izvedive. Što se tiče komentara gospodina Eka o uključenju e, reprotoksičnih stvari, e, postigli smo sporazum e, u okviru prvog amandmana CND direktive i dogovoreno je da će komisija nastaviti s procjenom ove ovog pitanja i dati svoju ocjenu do početka 2019. Još jednom vam zahvaljujem na određenom radu i također se nadamo dobroj suradnji i dalje u budućnosti. Hvala. Zahvaljujem. A sada zaključno dajem riječ izvjestiteljici gospođi Mela. Hvala predsjednice. Dakle, ovo je bila vrlo brza rasprava i mislim da da to zapravo nije u redu obzirom na važnost i kompleksnost ove situacije Postoji niz aspekata koje bih ja željela naglasiti i mislim da se e, ne mogu obraditi samo u dokumentima koje smo mi dobili. Dakle, mislim da će se te stvari još pokazati važnijima kasnije. Znači, postoje nekoliko stvari koje su važne. E, radnici će biti izloženi multifaktoralnim e, karcinomima zbog utjecaja više faktora istovremeno i simultano zbog čega je e, potrebno e, ovu listu znatno produžiti, znači ne samo, ne znam, azbest, kadmio i tako dalje. To je prva dakle, stvar. Stvar je doista komplicirana, a druga stvar je da se radnici također E, kreću e, po tržištu rada i to i želimo zapravo, ali kako ćemo onda e, imati identične granice izloženosti u svim zemljama? Kako ćemo reći recimo da osoba koja dobije rak pluća sa 66, kako ćemo to povezati sa određenom izloženosti u određenoj zemlji u određenom radnom mjestu? Posebice za osobe koje su tijekom profesionalnog života radile u nekoliko zemalja. Tako da zapravo ono što ovdje činimo je a, okrećemo glavu od stvarnosti. Ja sam se 40 e, godina u profesionalnom životu bavila žrtvama profesionalnih bolesti i mislim da ovdje zapravo ljudi pokušavaju riješiti svoju savjest snižavanjem e, pra, e, snižavanjem e, graničnih vrijednosti na neizvedive razine, što neće pomoći zaštiti radnika. Ja sam ovdje kao politički, ekonomski neutralna i filozofski neutralna osoba. E, moja je dužnost ovdje da osiguram da dobro da radimo svoj posao da ljudi da tvrtke mogu zaš zapošljavati ljude ali da putem i temeljem načela prerostrožnosti radnici rade na sigurnom radnom mjestu i to sam prezentirala i na prvom trialogu u nizu amandmana na moje prvo izvješće koji su svi odbačeni i mislim da ova ova ideja predostrožnosti, načelo predostrožnosti je od ključne važnosti. Dakle, s jedne strane poslodavci moraju eh, uložiti napore da zamijene kacinogene tvari, ali dok čekamo moramo pronaći odgovarajuću ravnotežu koja će biti učinkovita i moći se primijeniti. Dakle, ako imamo sastanak izvjestitelja u sjeni ili vodimo raspravu o amandmanima, e, E, mislim, rado bih e, čula e, sve doprinose svih uključenih strana u raspravi i zahvaljujem i komisiji. Veselim se vašim amandmanima i nadam se da ćemo usvojiti ovaj dokument. Zahvaljujem. Evo izvestiteljice, još jednom ponavljam, rok za amandmane je 6. 6.9. E, u 12. Zatim glasati ćemo 27. 12.9. E, a 27.11 e, ćemo glasati, a za plenarnu još ne znamo. A sada sljedeća točka dnevnog reda, točka 11, akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo. Ovdje dajem riječ E, nizu su izvjestitelja. Gospodin Dofman za EPP će početi, izvolite. Hvala predsjednice. E, već smo upravo glasali o ovome i sada e, se vodi rasprava o odgovarajućoj rezoluciji. Dakle, načelno za naš klub moram reći da mi naravno E, podopiramo Naturu 2000 i njezne propise. Bioraznolikost je važno pitanje u Europskoj uniji i moramo također prepoznati da bioraznolikost u Europi nije samo i u prirodi, nego i u kulturnom okruženju, kulturološkom okruženju i da tu također trebamo naći pravu ravnotežu između očuvanja bioraznolikosti, kulturne okruženja i ljudskog djelovanja. I upravo u područjima Natura 2000 imamo niz potencijala za konflikte koje stalno doživljavamo u političkom pogledu, posebice osjetljivim područjima gdje je ravnoteža između prirodnog okruženja i kulturološkog okruženja, kulturnog okruženja osjeć, osjetljiva, osjetljiva, e, posebice u recimo alpskim područjima iz kojeg ja dolazim. E, jednu točku koju želim naglasiti, a to je pitanje e, velikih predatora, recimo medvedi, vukovi koji uzrokuju puno konfliktnog e, potencijala i također e, ovdje u rezoluciji sam e, se potrudio da unesem odgovarajuće točke i mislim da ovdje zapravo možemo naći neku ravnotežu između kulturnog okruženja, tradicionalne poljoprivrede i poljoprivrede koje treba očuvati. Ova je ideja koja još uvijek vlada, a to je da se e, uništavanje vukova ne smije ograničiti, da to dugoročno ne može funkcionirati jer time se e, će se izgubiti tradicionalne okruženja i poljoprivreda u Europi, a to je nešto što se vidi u alpskim područjima. Znači, E, moramo razmisliti o tome kako ćemo omogućiti suživot e, velikih predatora koji su svakako dio bioraznolikosti u Europi s jedne strane, a s druge strane nužnosti poljoprivrede, posebice u e, alpskim predjelima, znači koje bi se mjere mogle dodatno uspostaviti kako bi se to ta ravnoteža bolje uspostavila nego sada. Alors maintenant euh, pour le groupe socialiste, euh, Madame Kadenbach. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Gospođa za socijaliste, izvolite. Predsjednice, kolega Dorfman već je rekao nešto o tome što želimo postići s ovom rezolucijom. Naime, u prvom redu još jednom uputiti da kada, ako želimo postići naše ciljeve bioraznolikosti, moramo imati funkcionirajuću ravnotežu svih dionika i u naslovu akcijskog plana kažemo zapravo ljudi, priroda i gospodarstvo. Dakle, ova, ovaj e, mješavina je doista važno i ako polovica teritorija Nature 2000 e, nije pokrivena planovima održavanja i upravljanja, i e, također mnoge vrste još uvijek nisu postigle odgovarajuće, za mnoge vrste nije postignut odgovarajući status i tome treba e, naravno to imati na, u vidu, a postoji taj potencijal za konflikte kao što je rekao kolega i zbog toga moramo iskazati određenu fleksibilnost u e, nekim područjima zaštićenih vrsta. Naime, posljednjih godina e, smo imali e, problema s određenim vrstama u nekim regijama, na primjer s dabrovima i tako. Znači, ne može se dogoditi da ako e, nekih vrsta u određenim predjelima postoji pretjerani broj jedinki, a one su strogo zaštićene, da to može ugroziti možda neke druge vrste životinja ili biljaka ili dobru suradnju, na primjer, sa e, poljoprivredom i šumarstvom. Dakle, tu trebamo ipak određenu fleksibilnost, a da pritom e, ne popuštamo strogu zaštitu. Načelno i upravo zato se vodila ova rasprava o medvjedima i vukovima i da to trebamo hitno rješenja jer dobra zaštita bioraznolikosti životinja i vrsta može se održati samo kada populacija je uvjerena u nužnost i važnost te e, zadaće i kada političko odgovorni na svim razinama jesu uvjereni da je to nešto za što se vrijedi zauzeti i to e, trajno e, može biti provedeno samo ako i populacija za to ima razumijevanje. Znači, recimo imamo puno problema sada sa vukovima i, i sa medvjedima i E, imamo i zapravo te mješavine između vuka i e, domaćeg psa koji su doveli do nekih e, hibridnih vrsta i da bismo sve to obuhvatili, dakle moja je molba da u sljedećim danima evo se još iznesu odgovarajući amandmani za ovaj dokument kako bismo zajednički pronašli neka rješenja kojim bi razriješili ova problematična područja. A sada za ECR gospodin Demesme. Eh, eh, Hvala lijepa. U veljači Prošle godine smo usvojili izvješće o bioraznolikosti. Ja sam bio izvjestitelj. Jedna od glavnih poruka je bila da je potrebno zaštititi bioraznolikost kako bi se ostvarili ciljevi Nature 2000. I da to treba biti politički prioritet. Dakle, zaštita bioraznolikosti je vrlo važna i povezana je i sa našom dobrobiti, zato što je ovdje riječ o prirodi, o građanima i o gospodarstvu. Ostvariti ciljeve zacrtane obzorom 2020 je povezano sa provedbom direktive o naturi 2000 i od ključne važnosti je činjenica da je komisija odlučila da neće mijenjati tu direktivu. Akcijski plan za bolju provedbu nature koji sada predlaže komisija mm, je zasigurno korak u dobrom pravcu. Međutim, ovaj plan nije dovoljan da bi se ostvarili ciljevi zacrtani za 2020. godinu i zato je potrebno učiniti više. To je proizašlo i iz rasprave koju smo u lipnju održali sa komisijom. Kao odbor za zaštitu okoliša moramo poslati jasan signal o tome što se može i mora učiniti bolje. Tekst rezolucije donosi čitav niz nedostataka i izazova na koje valja dati odgovor. Akcijski plan je nejasan u odnosu na ono što treba poduzeti Europska komisija kako bi ostvarila ciljeve zadane za 2020. godinu. Naravno u suradnji sa drugim dionicima. Akcijski e, plan se zaustavlja 2020. pitanje što se događa nakon toga. U tekstu ništa ne stoji o tome. Zato je važno imati strateški plan i odgovarajuća financijska sredstva za njega. Na koncu e, akcijski plan ne daje odgovor na velike izazove kao što su stvaranje prekogranične evropske mreže za zelenu infrastrukturu i malo toga govori o povezanosti različitih politika, primjerice odnos između prirode i poljoprivrede te prirode i kohezijske politike. Zadovoljan sam predstavljenim tekstom i nadam se da će on naići na podršku kolega. Hvala. Dam riječ zastupniku Gerbrandiju iz kluba Alde. Hvala, evo doista se bih mogao s ovom prilikom i ponoviti sve upravo ovo što je kolega Demer rekao jer se u posto slažem sa njegovim stajalištem. Glavni razlog ovog usmenog pitanja je zato bilježimo loše rezultate u stanju prirode koje je izrađeno prije dvije godine. Ono što poduzimamo jednostavno nije e, dovoljno da bismo tu postignuli željeni napredak i sami nam, samima nam je jasno kako stvari stoje i zato je potrebno da komisija u ispunjenju ciljeva postane agresivnija. Mm, Izgleda da su u Europi gotovo svi interesi važni od vrijednosti prirode i od njenog velikog značaja, ne samo e, za nju samu, već i za nas kao ljudski rod. I zato bi bilo dobro da se kao parlament fokusiramo na glavna pitanja. Ja se slažem da imamo problema sa određenim vrstama i ima smisla govoriti i o tome. Međutim, glavni problem ne tiče se vukova u određenim dijelova, dijelovima Europe ili neke druge vrste u nekim drugim dijelovima Europe, već o svim vrstama, tisućama i tisućama vrsti koje su izložene prijetnjama i mislim da se na to moramo fokusirati kao parlament. I zato se nadam da će usmeno pitanje i rezolucija dovesti do promjene svijesti i u komisiji Dakle, da ovo ne, mora, ne može biti samo plan do 2020. Nam je potrebno puno više toga. Više novca, ne samo na europskoj razini, već i na nacionalnoj razini. Potreban je veći fokus zajedničke poljoprivredne politike na ova pitanja i povjerenik Hogan ne smije nastavljati govoriti. Pričekamo reviziju sljedećeg VFO i tako dalje. To ne, s time se ne bi smjelo nastaviti. Komisija Treba jasno reći, nećemo uspjeti u provedbi strategije za bioraznolikost od 2020. Doista se nadam da do toga stvarno neće doći. Moramo se fokusirati u političkom smislu i na, naj, na najvažnije ciljeve, a to je da doista ne uspjevamo sa zaštitom bioraznolikosti u Europi. Moramo ubaciti u višu brzinu kada su, je u pitanju ispunjenje naših ciljeva. Hvala lijepo. Drugi su izvjestitelja. Nema. Tu su zato ostali zastupnici. Dajem riječ zastupniku, zastupniku Fjellneru. Hvala i hvala kolegama. Ja bih se fokusirao na jedan aspekt politika za zaštitu bioraznolikosti, ne na naturu. 2000, već na direktivu o pticama i habitatu. Slažem se sa većinom onoga što je rekao kolega Gerbrandi. Postoji jedno pitanje koje doista zanimamo izbornu jedinicu, dakle, pored ovog cirkusa koji svaki mjesec ide u Strasburg i natrag, to je upravo način na koji uređujemo stvari vezano uz zaštitu bioraznolikosti, to je povezano sa direktivom o pticama i habitatu. I zato bih iskoristio ovu priliku, jer ne mogu, ne mogu nikako uspjeti objasniti što je ovo što se događa. Nadam se da to komisija može učiniti. Ako posjetite Stockholm i tamošnju regiju, ako pogledate ka nebu, vidjet ćete, vidjet ćete kormorana i ljudi će vam reći da je došlo do porasta njihove populacije, ali oni se ne mogu loviti jer su zaštićeni direktivom o pticama. Dobivamo izvješća da dolazi do smanjenja ribljih stokova u određenim dijelovima Baltičkog mora. To je se sigurno povezano sa njihovom eksploatacijom. Ali... Taj ptice tu sudjeluju, međutim ne možete ih e, loviti, ne možete dobiti izuzeće. Mislim da je to znak da imamo ozbiljan problem s ovom uredbom. Mislim da je tu potrebno unijeti neodređeno izuzeće. Riječ je o jednoj jako raširenoj vrsti ptica. Slično smo napravili sa vukovima. U Švedskoj imali smo situaciju da upsali su vukovi šetali po glavnim ulicama, tada smo započeli lov na njih i tada je komisija lovila, ganjala Švedsku jer Švedska lovi vuka. I zato je gospodin Gerbrandi u pravu kada kaže da bismo se trebali općenito fokusirati na bioraznolikost i tako dalje, ali tu sve te poruke gube među našim građanima, jer su neke vrste i dalje zaštićene, a ne bi trebale biti zaštićene na taj način. Da, to je bio slučaj sa vukovima, kada sam tek došao ovdje prije 13 godina. Finci i Šveđani su mnogo govorili o vukovima, danas to čine Njemci, primjerice Nizozemci, imat ćemo sve više toga. Ali zašto se nalazimo u takvoj situaciji? Ja mislim zbog e, osnovne strukture ove direktive. Imamo statične liste životinja u svim direktivama, ove liste se ne mijenjaju, a okoliš se mijenja, on je dinamičan. I na taj način stvari ne mogu funkcionirati. Meni je e, žao što se komisija nije okrenula ka preispitivanju ovog zakonodavnog teksta kad su u pitanju pojedine vrste. Mislim da bi bilo dobro da postanemo malo pametniji ali mi to još nismo. I zato se nadam da mi komisija može tu pomoći. Ja mislim da mi ne mogu pomoći vezano za ovo seljakanje u Strasburg, jer to oni tu nisu krivi, ali za ovo jeste krivi. I pokušajte mi objasniti kako smo se našli u ovoj zbrci, jer meni to doista nije jasno. Euh, maintenant, je donne la parole à notre collègue euh, Branen. Hvala. Riječ ima zastupnik Branen. Izvolite. Ja bih parafrazirao Nelsona Mandelu. Ja sam radio u britanskim uredima koji su se bavili borbom protiv apartheida. to je bilo razdoblje kada je bilo mnogo političkih zatvorenika u Južnoj Africi i koristila se red figura Nelsona Mandele kako bi se skrenula pažnja javnosti, kako bi se istaknula činjenica da on nije jedini politički zatvorenik, već da ih ima još. Pa tako bismo sada mogli iskoristiti ove veće vrste. U ovom slučaju je to situacija, dakle na severistoku Engleske, uvođenje evropske divlje mačke u taj dio teritorija, tijeku je rasprava o tome e, gdje to učiniti, spominje se dakle severoistok e, Velike Britanije na granici sa između Engleske i Škotske, ali da, slažem se da bi mogli recimo iskoristiti ovaj slučaj Vuka u nekim dijelovima Europe, divlju mačku, kao što sam spomenuo, dakle, to se može iskoristiti u svrhu edukacije, iskoristiti, dakle, uvođenje primjerice ove, ovog sisavca, ove divlje mačke, da li nije samo pitanje vezano za tu specifičnu vrstu, već šire pitanje koje se tiče bio raznolikosti. Kada god govorimo o uvođenju predatora, onda e, dođe do žestokih rasprava. S jedne strane su poljoprivrednici, sa druge aktivisti iz područja zaštite okoliša. I mi se moramo osigurati da jedna i druga strana mogu iskazati svoje e, dakle, argumente. Zasigurno poljoprivrednike brine primjerice u ovom slučaju što će se dogoditi sa njihovim ovcama koliko se uvede ova vrsta Potom smo imali e, sličan sustav, sličnu situaciju sa jednom uvođenjem jedne vrste, snažnije vrste jelena, jer sada jednu slabiju vrstu e, jelena uništavaju lovci. I pitanje je sada što će se dogoditi dakle, sa uvođenjem ove divlje mačke, hoće li se ona pobrinuti za ova krda jelena. Imamo situaciju da se sade drveća, dakle žele se proširiti šumsko područje, međutim te onda stabljike jedu ovi jeleni, dakle i zato se služimo pomoći lovaca. Dakle, evo, mogli bismo uvesti ovu divlju vrstu ili ne da nam pomogne upravljanju tim područjem, valja saslušati sve strane, ali evo ova rasprava o uvođenju divlje mačke bi možda mogla bila način da se općenito povede rasprava i u Velikoj Britaniji i diljem Europe o potrebi da se ehm, bolje o divljom bioraznolikošću koju smo izgubili u zadnjih ehm, nekoliko godina. Hvala. riječima zastupnica Berder. Hvala, evo, kao što čujemo, okoliš se mijenja. No, to je istina za svaku državu, članicu Europske unije. Što više situacija se pogoršava. Projekte koji poboljšavaju bioraznolikost možemo pobrojati prstima jedne ruke. Tu je međupovezana priroda prirode koja je izložena opasnostima. Ono što se događa u jednom području može potiho utjecati na situaciju u drugom povezanom području. To je takozvana tiha kriza. Zamolila bih zastupnike da primjerice posjete mjesto u kojem su išli u osnovnu školu i da pogledaju što je sve nestalo iz područja gdje smo prvi put naučili, odnosno učili o prirodi. Doista ćete vidjeti uništenje na dijelu što je sve ono što je nestalo i to se događa diljem Europe i poprima alarmantne razmjere. Zato sada govorimo o ovim pitanjima, nadovezujemo se na izvrsno prošlogodišnje izvješće, moramo nastaviti vršiti pritisak kada je riječ o ovim zakonima za zaštitu bioraznolikosti. Ja ću uputiti amandman, dakle, kada govorimo o povezanosti različitih politika, to je vezano uz zajedničku poljoprivrednu politiku, ZPP ne štiti pašnjake. Imamo doista osjetljiva područja, dakle pašnjake u Portugalu, Španjolskoj, Bugarskoj, čak i na jugoistoku Engleske i to nije u dijelom ZPP-a. Ali zajedno sa alpskim regijama tamo nalazimo stare šume koje su zaštićene tamošnjim načinom života i proizvodnje. To je težak život, ali je jako važan za zaštitu čitavog niza vrsti. Rijetko planovi uspiju onako kako smo ih zamislili, ali koliko imate bilo kakvu vrstu plana za ta područja, ako, nemate plan za ta, za ta područja, onda oni uopće neće biti zaštićeni. To je, kažem, određen način života u tim područjima i potrebno je izraditi plan kojim ćemo zaštititi tamošnji način života, tamošnje zajednice, tamošnje e, životinje kako tiče biljki i životinja koji žive blizu tih zajednica. On njima je potrebna zaštita i to mora proizaći iz planiranja, iz e, financiranja, upravo iz e, tekstova kao što je ovaj akcijski plan i zato sam mu amandman na ovu temu podnijela izvjestitelju. Moramo doista imati na umu ova područja i korist koju svi imamo od njih. Hvala, evo nakon svih ovih e, javljanja za riječ, dajem riječ komisiji. Gospodin Notaro, izvolite. Thank uh, Hvala gospođo predsjedavajuća na prilici da se danas obratimo u odboru i da iznesemo svoje reakcije na nacrt rezolucije i na raspravu koju smo upravo čuli. Kao prvo jedno pojašnjenje. Moram spomenuti da akcijski plan, a tu zahvaljujemo odboru na pozitivne reakcije na plan koje su također uvrštene u nacrt rezolucije. Dakle, akcijski plan ne želi zamijeniti strategiju za bioraznolikost. Njegova je svrha biti alatom koji će pomoći ostvarenju ciljeva te strategije. Naravno, postoje određena ograničenja koja su prepoznata u planu. Plan ima rok do kraja mandata sadašnje komisije, odnosno do 2019. E, godine. No ipak kolegi je odlučio pokazati osjećaj za odgovornost za postizanje ciljeva koji su uvršteni u plan, tako da se nadamo da ćemo do kraja 2019. godine moći pokazati što smo stvarili ovom inicijativom. Naravno, plan ne može prejudicirati šire rasprave, poput one o VFO ili o budućnosti e, zajedničke poljoprivredne politike u kojima će parlament e, odigrati važnu ulogu kao su zakonodavac i kao nadležan za proračun. Dakle, to su ograničenja plana koja i sama komisija prepoznaje i u planu i u komunikaciji o planu. No, plan ipak može predstavljati dobar doprinos e, koji će nam omogućiti približavanje ciljevima za 2020. godinu i strategije. Također, provjera sukladnosti pokazuje da postoji neistraženi potencijal u direktivi o staništima za e, poboljšanje statusa naše prirode i bioraznolikosti. Dakle, imamo više od, sedam, e, od e, stotinu vod aktivnosti u planu na kojima sada radimo sa dionicima i sa vlastima zemalja članica, a njima je cilj upravo ostvariti te ciljeve. Sada ne možemo reći hoćemo li tome uspjeti u kojoj mjeri, ali naravno mi ulažemo sve moguće napore i resurse u ostvarenje tih rezultata. Također želim istaknuti da neke spomenute inicijative iz nacrta rezolucije, poput inicijative u vezi sa oprašivačima, su inicijative na kojima i dalje radi komisija. Mi smo svjesni interesa koji je iskazao parlament za to, tako da i dalje radimo na tome. Te inicijative se moraju još potvrditi politički unutar komisije, ali na tehničkoj razini i dalje radimo, naročito po pitanju oprašivača. Isto tako smo vrlo aktivni i po pitanju lova na ptice i tu smo razradili europski plan puta za rješavanje ovog problema i surađujemo sa eh, organizacijama poput birdlife nacionalnim vlastima, lovcima i Interpolom, a također i e, konvencijama poput e, konvencije o migratornim vrstama i e, konvencije o vodnim pticama između Europe i Afrike. Evo sada bih odgovorio na neka od konkretnih pitanja iz rasprave. Trebam razjasniti da mi ne promičemo ponovno uvođenje vrsta gdje su te vrste izumrle ili nestale. E, u vezi sa vukom i Medjedom e, moramo reći da promičemo prirodni oporavak, naročito u područjima gdje su te vrste nestale prirodnim putem, e, budući da je uvođenje direktive upravo pripomoglo takvom oporavku. Spomenuto je i pitanje fleksibilnosti, to je učinila gospođa Kadenbach i to je uvršteno u direktivu i to možda nije dovoljno iskorišteno ili ishvaćeno i zbog toga imamo posebne mjere predviđene planom kojima se želi istaknuti pitanje fleksibilnosti kako bi se ono moglo iskoristiti u rješavanju postojećih sukoba između konfliktnih vrsta. Također želim odgovoriti na pitanje gospodina Gerbranda o odnosu između e, sukupljenih vrsta i zaštite bioraznolikosti. Broj vrsta koji su zaštićeni e, direktivom je ogroman E, i govorimo o šačici o desetak vrsta koje slučajno uzrokuju sukobe u nekim područjima u Europi. Naravno, to ne umanjuje značaj problema u područjima gdje postoje takvi sukobi i mi to priznajemo, ali to moramo i svesti u pravi kontekst. Dakle, kada govorimo o učinkovitosti i djelotvornosti e, direktiva o prirodi. Također, e, mislim da treba istaknuti da e, nije spomenuto pitanje hibrida i time se trebamo pozabaviti u okviru direktive. A sada nekoliko riječi o statičkoj prirodi direktiva i naznakama o tome da su direktive neprikladne da riješe problem bioraznolikosti. Naravno, komisija je provela svoju evaluaciju i e, mi smo zaključili da direktive odgovaraju svrsi i želim podsjetiti da je parlament prihvatio tu odluku jer je u srednjoročnoj e, reviziji strategije za bioraznolikost preuzeo to, taj zaključak vijeća ministara. Dakle, i zemlje članice su pristale i prihvatile takav zaključak. Dakle, mislim da se moramo više usredotočiti na to kako iskoristiti ovaj alat. Neke se vrste mogu e, loviti samo sukladno izuzeću i to e, ne predstavlja prepreku upravljanju vrstama poput kormorana. Zašto ne? E, ovo je samo pravna osoba koja omogućuje zemljama članicama da poduzmu neke mjere. I ako je ta pravna osnova upotrebljiva i ne dovodi do dodatnih administrativnih opterećenja, onda zemlje članice se mogu učinkovito pozvati na to izuzeće, recimo o uvođenju lova na kormorane i e, e, u smanjenju problema koji oni predstavljaju. No, to je samo jedna strana e, medalje. Moguće je zaštititi djelatnosti koje trpe zbog e, prisutnosti kormorana poput ribarstva i akvakulture uvođenjem zaštitnih mjera. Imamo niz primjera za učinkovitih zaštitnih mjera e, upravo za ovakve gospodarske djelatnosti, tako da nema nikakvog razloga da se one ne primjene šire i smanje onda gospodarsku štetu koju bi te vrste mogle prouzročiti. Naravno, u nacrtu rezolucije obraća se velika pažnja kao budućnosti i naravno u prirodi je samoga plana da se ne bavi sljedećom fazom zajedničke poljoprivredne politike, ali tijekom rada na planu i u mjerama 9, 10 i 11 koje se odnose na e, ZPP i na ribarstvenu politiku i na regionalnu politiku, to je pitanje vrlo važno, odnosno E, sadašnja financijska sredstva do 2020. godine će biti dalje prisutna i u rashodima za 2022. ili 2023. Dakle, možemo i dalje poraditi na okviru za budućnost, a osim toga ne smijemo zaboraviti da će sadašnja struktura financiranja ostati na snazi iz sljedećih 5 do 6 godina, tako da trebamo iskoristiti sve mogućnosti da se ta sredstva što bolje iskoriste za bioraznolikost i zaštitu prirode i to je cilj ovih e, mjera iz plana. Evo, tu bi bih se zaustavio i hvala vam na vašoj pozornosti. E, hvala na ovim objašnjenjima. I htjela sam podsjetiti da je rok za podnošenje amandmana 5. rujna 2017. u 11 sati i glasovanje je predviđeno za 12. listopada, a glasovanje na plenarnoj je e, predviđeno za drugu plenarnu u listopadu. Prelazimo sada na posljednju točku na dnevnom redu, 12. točku, a to je preispitivanje provedbe propisa u području okoliša. Dakle, imamo čitav niz suizvjestitelja. Prva je zastupnica e, Pjeti Kejnen koju zamjenjuje gospođa Delaje. Hvala. E, kao što ste rekli, gospođa Pjetikajnen se ispričava zbog e, nemogućnosti dolaska na današnji sastanak, no zamolila me da priopćim sljedeće. Europska unija ima vrlo snažno zakonodavstvo za zaštitu okoliša, no u provedbi imamo određene nedostatke i nedosljednosti u čitavoj uniji, tako da radi vjerodostojnosti unije moramo to ispraviti. E, dakle, zadovoljni smo ovom inicijativom komisije koju pozdravljamo i ovo preispitivanje provedbe propisa u području okoliša omogućit će ostvarenje i zakonodavnih i političkih ciljeva u području zaštite okoliša. No također e, uzimamo na znanje činjenicu da nov rad na preispitivanju i naročito na provedbi propisa E, se već provodi i sa nesrpljenjem, naravno očekujemo i od komisije da dopuni ovo preispitivanje i da se pozabavi podrobnije određenim sektorima koji sada nedostuje, odnosno klimatskim promjenama i e, kemijskim proizvodima i emisijama u budućim inačicama preispitivanja. Morat ćemo to učiniti kako bismo također e, ispravili ove nedostatke, a u tu svrhu moramo raspolagati preciznim podacima i usporedivim podacima. U nacrtu rezolucije ističemo tri važna elementa. Prvo, potrebu da se provedba propisa u području okoliša stavi među vrhunske prioritete, također treba uskladiti djelovanje Unije sa ciljevima održivog razvoja i na kraju treba poticati razmjenu e, dobrih praksi i peer review između e, nacionalnih vlasti. Hvala. E, gospođa Bonafeo u ime socijalista. Pa kolegica iz redova Pučana je već e, dobro objasnila o čemu je riječ u rezoluciji, tako da neću duljiti. Pa, parlament e, i klub socijalista i demokrata snažno pozdravljaju ovu inicijativu komisije, jer istina je u Europi imamo zakonodavstvo u području okoliša koje je vrlo napredno i koje štiti i naše građane i naše prirodne resurse. No, nažalost, to se zakonodavstvo ne primjenjuje u potpunosti. Stoga je ispravno staviti na raspolaganje, kao što je učinila komisija, e, jedan alat koji će e, prepoznati manjke i nedostatke na temelju usporedivih e, podataka između zemalja članica i također u području raznih sektora, jer u ovom preispitivanju se razmatraju nedostaci u nizu sektora, u sektoru vodnog gospodarstva, opskrbe vodom, e, zaštite kvalitete zraka i tako dalje. Dakle, ako se dobro provedu, propisi u potrošu okoliša će zaštititi ne samo građane i prirodni okoliš, nego pokrenuti gospodarski razvoj. I sada u cirkularnoj ekonomiji znamo što znači e, imati direktivu o gospodaranju otpadom koja se poštuje i vidimo koliko to znači za ulaganje u infrastrukture koje su potrebne za e, gospodaranje vodama. preispitivanje provedbe pokazuje da postoje brojne nedostaci, različiti nedostaci u različitim zemljama članicama, ali tu se navode također e, i prijedlozi rješenja. Da, postoje nedostaci i u sektorskim e, politikama, ali postoje i e, manjkovi koji su uzrokovani nedostatkom ulaganja, a također i problemi koji su povezani sa sustavima upravljanja. Dakle, E, razrješavanje ovih problema, rekla bih, ne samo da je naša dužnost, nego je to i od strateške važnosti za čitavu Europu. Dakle, ovo je preispitivanje provedbe koje treba vrlo ozbiljno shvatiti. To trebaju učiniti i zemlje članice i vijeće, ali ja bih e, predložila i nešto komisiji, odnosno gdje imamo više zemalja, pa čak i sve zemlje članice koje ne e, poštuju propise, to su zemlje članice koje to ni inače ne čine. Dakle, mislim da je ipak potrebno preispitati samo zakonodavstvo koje uz svoje ambicije, međutim, podrazumijevaju određene probleme što možda valja poboljšati. I što mi tražimo, to je već reka kolegica, ja ću ponoviti. Dakle, u sljedećoj inačici ovog alata koji je važan ili se može i dalje poboljšati, tražimo da se uzmu u obzir još dalje sektori, dakle klimatske promjene, što je neizbježno, kao i čitav e, dio koji se odnosi na emisije iz industrije i e, kemijske proizvode i također treba poboljšati usporedivost podataka jer kako bismo provjerili učinak različitih zemalja moramo naravno se temeljiti na odgovarajućim podacima i onda razmjenjivati najbolje prakse. Hvala. A sada u ime ECR-a riječima kolega Demesmaker. Hvala lijepa. Gospođo predsjedavajuća, poštovani kolege, kao što je rečeno, naše zakonodavstvo u području okoliša je e, čvrsto, međutim e, sukobljava se sa lošom provedbom. Evo, govorilo se o, provedbi direktive Natura, a onda imamo direktivu o otpadu i imamo odredbe o emisijama i taj popis bi se mogao još produljiti. Ako ništa ne poduzmemo po pitanju provedbe, zakonodavstvo će ostati mrtvo slovo na papiru. Ovaj alat, odnosno preispitivanje provedbe, može biti vrlo koristan. U rezoluciji donosimo prijedloge za poboljšanje provedbe ovog instrumenta, proširenje njegovog područja primjene i e, za prikupljanje podataka i bolju usporedivost podataka. U rezoluciji se također predlaže razmjena najboljih praksi i e, podržava se razmatranje peer-to-peer. To može predstavljati značajnu inovaciju. Ja sam izvjestitelj u za paket o gospodaranju otpadom i u tom smislu želim staviti naglasak na razmjenu dobre prakse. Ne moramo uvijek iznova otkrivati toplu vodu. Nacionalne vlasti mogu mnogo naučiti jedna od drugih, a to će također i olakšati postupak nadoknađivanja zaostataka. Ovaj alat, odnosno preispitivanje, omogućuje uključivanje i dionika, odnosno javnosti i nevladinih organizacija u čitav postupak. Njegov će uspjeh ovisiti o volji i zalaganju svih dionika kako bi oni iskoristili što bolje njegov e, potencijal. U tom smislu lokalne i regionalne vlasti igraju ključnu ulogu. Provedba propisa u području okoliša mora postati stalnom temom na dnevnom redu vijeća i to je vrlo opravdan zahtjev u rezoluciji. Inače sam zadovoljena rezolucijom koja šalje vrlo jasnu i zgrovitu poruku. Hvala. U ime e, liberala riječ ima gospodin Gerbrandi. Hvala. Pa, većina toga je već rečena, tako da ja neću mnogo što novog dodati. Možda nekoliko napomena o nužnosti ovog novog alata. Mislim e, da je komisija povukla pametan potez time što je predložila još jedan dodatan pristup uz ovaj dio koji se tiče zakonodavne provedbe. U posljednjih mjesec dana, naročito krajem srpnja, kada je Europski sud naredio Poljskoj da prestane sa e, rušenjem e, sabala u šumi Bjelovica, kada je Poljska to odbila učiniti, dakle, postalo je jasno da je izvorni pravni pristup nužan, ali nije uvijek onaj najučinkovitiji. Dakle, ovaj e, dodatni alat e, je vrlo koristan e, i rekao bih doista neophodan. Trebaju nam međutim neki kriteriji kao prvo, a to je i važno jer to treba uvrstiti i u izvorni pristup, je dobra volja zemalja članica, kao što je istaknuo i gospodin Demesmaker. Dakle, ako zemlje članice ne žele više koristiti ove soft instrumente, onda naše djelovanje neće biti previše učinkovito. I to je važno pitanje ne samo za komisiju, nego i za zemlje članice, odnosno jesu li one spremne sudjelovati u potpunosti u ovom novom pristupu. I drugo što želim naglasiti jest važnost transparentnosti. Možemo se skrivati iza zatvorenih vrata i voditi rasprave o ovom alatu, a onda ovisiti o izvješćima komisije o učinkovitosti tog novog alata. No, ipak mislim da je transparentnost doista od ogromne važnosti, a treba izvješćivati javnost o učincima i uspjehu ovog novog pristupa. Dakle, držimo se toga i nadajmo se da će to biti još jedan koristan alat za budućnost. Hvala. Hvala. Nema više drugih su izvjestitelja. Gospođa Kadenbach se javila za riječ, izvolite. Zahvaljujem. Kao što je rekao gospodin eh, Gerbrandi, eh, mislim da bi bilo doista vrlo korisno za provedbu implementaciju okolišnog zakonodavstva kada bismo više e, stavili naglasak na ciljeve i to zašto? Zato što u okolišnom zakonodavstvu u javnosti obično budimo dojam da e, privreda, industrija e, trpe od e, novih propisa, novih graničnih vrijednosti, novih nameta, ali u javnoj raspravi se riječ spominje o tome zašto se to radi, zašto želimo smanjiti emisije i tako dalje. Ne za naljutimo privredu ili da narušimo standarde, nego zato što postoje toliko i toliko milijuna oboljenja u Europi koje želimo spriječiti dugoročno i tako dalje. Za to da se e, o javna sredstva ne troše samo na E, liječenje nego na prevenciju i tako dalje. Znači želimo čak i dokumentaciju o troškovima nedjelovanja, jer mi obično uvijek raspravljamo koliko košta dodatno, dodatne instalacije za pročišćavanje ili za e, filtriranje, ali trebalo bi raspravljati o tome koliki bi bio trošak nedjelovanja i možda bi trebalo to predočiti recimo Isto evo, ovo nije investirano i to će dugoročno s velikom vjerojatnošću koštati toliko i toliko. Znam da je to teško izračunati, ali to je lako, e, ali to se može ipak e, donekle predočiti. Mislim da je to rasprava koja nam je hitno potrebna u javnosti, koju trebamo iznijeti pred javnosti. To ne samo za izbore 2019. nego i kao e, da bismo potakli bolje razumijevanje europskog zakonodavstva. Hvala. Hvala. Je li netko zainteresiran? E, gospođa Dali, izvolite. Hvala. Ja bih e, samo htjela kratko prokomentirati nakon što smo čuli ovu raspravu i e, do sada. Posebice jednu stvar koja se odnosi na komisiju. Doista mislim da komunikacija komisije o tome kako su zemlje članice provele i primijenile EU okolišno zakonodavstvo i dalje prilično vrlo ograničenog obuhvata. Naprimjer, tu se ne, nisu uključene pitanje klimatskih promjena, industrijskih emisija, uč, e, uštede e, energije kao ni mjere povezane sa sa prometom, e, ribarstvom, regionalnom politikom i tako dalje. Tako da mislim da ako se to uključi imat ćemo širu sliku onoga što se događa, ne samo ne bismo gledali ekološku e, e, legislativu samo u tako ograničenom obuhvatu iz ograničenog gledišta. Načelno ono što u većini slučajeva vidimo je da imamo pravno obvezujuće uredbe i direktive o okolišu, ali nažalost prema njima zemlje članice postupaju kao da su preporuke komisije samo. I doista vjerujem da ništa ne pod, potkopava vjerodostojnost javnih tijela više nego zakonodavstvo koje se ne primjenjuje i koje, e, koje se ne smatra e, obvezujućim i ne poštuje se. Dakle, e, E, rečeno je da Europska unija treba djelovati veliko u velikim stvarima, ali ne postiže ni male stvari, a zapravo poštivanjem propisa koje su utvrđeni od strane europskog zakonodavstva, međutim koje ne poštuju zemlje članice, to se upravo događa. Tako da vjerujem da poštivanje propisa i provedba propisa su pitanja kojima trebamo dalje razgovarati i na plenarnim sjednicama i na koje se trebamo usredotočiti kako bismo osigurali da ono što imamo na papiru kao dokumente doista daje rezultate u stvarnom životu i u zemljama članicama. Hvala. Hvala. Ja slažem se sa gotovo svim intervencijama koje smo čuli danas i Naravno da, da postoji potreba sa pedagoškim radom, ali imam i pitanje za komisiju. E, koje su sankcije potrebne i što bi e, se moglo e, još učiniti u zemljama članicama u okolišnoj politici? I naravno sve to e, zahtjeva odgovarajuće okolišne politice koje će uzeti u obzir ove poteškoće koje se mogu dogoditi u raznim regijama država članica. Pa ako se niko više javlja za riječ, evo dajem riječ komisiji. Izvolite. E, dobar dan, zahvaljujem predsjednice. Zahvaljujem eh, zastupnicima eh, članovima ovog odbora na potpori i koji smo dobili iz cijelog političkog spektra, kao i na velikoj eh, potpori za usmeno pitanje koje je jutros zapravo prihvaćeno. Mislim da ću govoriti engleski, ako je to u redu. Uh, Kao i da uvjerim e, članove odbora u, e, namjere koje imala komisija kad je predložila i usvojila ovu inicijativu. E, ono što mi imamo na umu je da nam je potrebna veća veći naglasak na provedbi postojećih okolišnih propisa. Imamo puno propisa, puno ambicioznih ciljeva, i to je važno za našu kredibilnost e, i vjerodostojnost u očima e, naših građana, ali u našu kredibilnost u očima e, trećih država da naše djelovanje ispunjava naše riječi na papiru, odnosno da ispunjavamo svoje obveze i da poslovni subjekti doista osjećaju E, učinke okolišnih propisa. Želimo da to bude neka vrsta e, ranog upozorenja za političko djelovanje i da jačamo razumijevanje e, od strane političkih dionika i građana, znači da bolje razumijemo kako međusobno utječu kompleksna okolišni propisi, nekada vrlo kompleksni i detaljni, a nekada e, namjeravani učinci i ciljevi nisu sasvim jasni ili se izgube u toj kompleksnosti. Znači mi želimo povećati tu vidljivost tih ciljeva i povećati razumijevanje za to u kojem smjeru idu naše politike prema kojem cilju. U tom smislu također želimo staviti više naglaska na međusobno djelovanje propisa u raznim sektorima, na primjer između zraka i vode ili vode i prirode, jer postoje poveznice u okviru okolišnih politika. Ali kao što je naglasilo nekoliko članova ovog odbora već ranije, postoje poveznice između okolišnih propisa i prometnih propisa ili poljoprivrednih politika postoji jedna važna poveznica između njih u ovom pogledu. E, naime, mislim na zajedničku poljoprivrednu politiku. Dakle, postoje poveznice između okolišne politike i propisa i e, energetske politike E, I to su važne poveznice. Znači, na umu trebamo imati širu sliku i tako politički donositelji odluka isto trebaju gledati na to kao i građani. A trebali bismo još bolje osvijetliti i uzroke loše implementacije. Ponekad e, je to politički vrlo osjetljiva stvar, ponekad nedostatak sredstava je uzrok, nekad podjela o odgovornosti između nacionalnih i lokalnih vlasti. I nije na komisiji da sada e, razgraničava ove kompetencije. To trebaju učiniti nacionalne vlasti. Međutim, kada se spušta razina odgovornosti na lokalnu ili regionalnu razinu, treba im dodijeliti odgovarajuća sredstva financijska sredstva kojim će se moći provesti propisi. I dobro znamo da u većini naših država članica odgovornost za provedbu europskih e, okolišnih propisa je spuštena na razinu regija i e, općina. Same zemlje članice često zadržavaju samo opću nadzornu ulogu. I ponekad e, je administrativni kapacitet, upravni kapacitet e, ograničen kao i odgovarajuće znanje. Dakle, to je ono što smo željeli posebno naglasiti. A da pritom se ne smanjuje odgovornost za provedbu i ovlasti za provedbu koje ima komisija u skladu s ugovorima. Ponekad neki od naših partnera, posebice iz nevladnih udruga se boje da to znači da komisija e, postaje e, blaža u provedbi. Ne, nego mi želimo poslati jedan upozorenje zemljama članicama kako bi one mogle vidjeti koje probleme mi vidimo kada gledamo širu sliku. i Želimo signalizirati to, posebice u području okolišnih politika gdje implementacija traje dulje. Ne radi se samo pa o promjeni propisa, često se radi o recimo nužnim e, investicijama u urbane vodne infrastrukture, u odluke o prometu i zagađenju u gradovima i tako dalje. Nekad e, upravljanje otpadom, za upravljanje otpadom trebaju godine i mi moramo na odgovarajući način signalizirati našim zemljama članicama te probleme unaprijed. I također želim e, također razveriti razne sponzore ove rezolucije u sljedeće, kao i zastupnike koji su se danas javili za riječ, da mi čujemo poruku koju nam šalju i da e, u sljedećem izdanju ovog izvješća mislimo e, obrati pozornost na one prioritete na koje su ukazali. Čujemo tu poruku i dijelimo tu poruku. Dakle, prvo izdanje izvješća bio je test i naših e, moći i mogućnosti da se bavimo širom slikom, agregacijom podataka, interinstitucionalnom suradnjom, a također da provjerimo kako će to, testiramo kako će to primiti zemlje članice i kako možemo raditi za zemljama članicama. Dakle, čujemo vašu poruku, dijelimo vašu poruku koja se odnosi na usporedivost podataka. Ako pogledate izvješća po zemljama, vidite međudržavnu statistiku, ali ne u svim e, područjima i time ćemo se pozabaviti. Ali želim e, vam ukazati još i na sljedeću stvar, da naš cilj nije bio natjecanje između zemalja članica. Željeli smo više manje ukazati zemljama članicama A, B ili C gdje se nalaze u okviru drugih e, zemalja članica. Znači ga usporedbi sa drugim zemljama članicama i šire slici. Zato zapravo ne želimo e, postrožiti ovaj aspekt konkurencije, nego produbiti analizu. Čujemo i vaše, čuli smo i vaše zabrinutosti koje se odnose na nužnost razme dobrih praksi. Dakle, oni koji su pogledali sažetak e, na početku izvješća po zemljama, vidite da smo posvetili nekoliko stavaka naglašavanju upravo toga koje su e, najbolje stvari u performansi zemalja članica. Neke smo stavke posvetili tom da sažmemo koje su e, najveće nedostaci u zemljama članicama. Dakle, mi doista se bavimo najboljim praksama i uspostavili smo alat, e, ovaj peer-to-peer, kolegalne razmjene između zemalja članica i vjerujemo da ćemo već u rujnu moći pokrenuti e, prvo, prvo stvarno korištenje ovog alata. E, također mislim da smo zapravo do sada dobili pozitivan odgovor e, vijeća na ovo ekološko zakonodavstvo. Imali smo niz e, bilateralnih rasprava sa nizom zemalja članica i nastavit ćemo e, s time dalje i ove godine i sljedećeg proljeća. Evo još jedan ključni element koji imamo na umu kad razmišljamo o bilateralnim dijalozima sa zemljama članicama je sljedeći. Moramo razgovarati sa širom zajednicom, ne samo okolišnim tijelima, nego i ministarstvima gospodarstva, poljoprivrede, prometa i e, ne samo sa mm, nevladinim udrugama, nego i poslovnim udrugama, sa poslovnim subjektima. I ovdje posebice želimo E, pohvaliti razne nacionalna tijela iz raznih zemalja članica što su organizirale rasprave u koje su uključili i u kojima su išli i dalje od same e, o zajednice e, koje se bave okolišnim pitanjima, na primjer u Belgiji. Smo imali vrlo pozitivne iskustva sa, pa s Mađarskom u ovom području i još nekim zemljama članicama, recimo sa Češkom također. I pripremamo se i za još više pozitivnih i otvorenih dijaloga koji idu dalje od samo granica zajednice koja se bave okolišnim pitanjima. Još Luksemburg, Finska su pripremi za sljedeće mjesece. Dakle, također želim vam odgovoriti predsjednice dakle, na vaša pitanja na kraju ove rasprave. Dakle, što se tiče sankcija. Znači, sankcije su one koje su već definirane. E, one su definirane u zakonu Europske unije e, za kršenje okolišnih propisa i komisija se neće libiti koristiti postupke protiv država za kršenje propisa Europske unije ukoliko utvrdi probleme s implementacijom. I također, u obzir uzimamo i rezultate e, revizije okolišnih propisa. A što se tiče zemlje članica, upravo smo uspostavili ovaj peer-to-peer instrument e, kolegijalne procjene koji daje pomoć zemljama članicama, odnosno zemlje članice ovim instrumentom mogu dati pomoć drugim zemljama članicama i sljedećeg mjeseca e, ćemo iskušati taj po prvi put. I zahvaljujem ovom odboru na potporu za ovu reviziju e, ekološkog zakonodavstva i apeliram na sve zastupnike u ovom odboru da podupru i e, rad na samoj provedbi i bili bi vam zahvalni ako biste to mogli učiniti integralnim dijelom svoje političke agende u vašim e, okruzima, znači ovu potporu za jaču provedbu za okolišnih propisa u vašim okolišima. Mi bismo mogli još i uže surađivati kada mi to bila takva i vaša volja. Zahvaljujem. A evo. da podsjetim na neke e, ključne datume za nacrt rezolucije. Rok za amandmane je 6. rujna u 11, zatim glasanje u odboru 11. ili 12. 10. a na plenarnoj će se glasati u 11. studenu. Pod nemamo ništa, pa zatvaram sastanak i zahvaljujem svima koji su ostali do samog kraja sastanka i podsjećam da ćemo se sresti i sljedećeg tjedna u 9, znači 7.9. u 9. Zahvaljujem svima.